Europi. Prije svega riječ dajem izvjestiteljici. Hvala predsjedavajući. Došli smo do zaključnog dijela velikog posla na kojima sam radila mjesecima. Tema ženskog poduzetništva je vrlo aktualna u Europi koja se teško oporavlja od jedne od najvećih kriza ekonomije i financijskog sektora. Zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni zbog konstruktivnog duha u kojem su e, radili tijekom svih faza donošenja ovog dokumenta. Imala sam pristup e, u kojem sam obuhvatila sve ostale političke snage i mi smo zajedno uspjeli doći do zajedničkog stajalista. Nije bilo podjela, nismo trebali imati niti sastanak izvjestitelja u sjeni. Zato zahvaljujem svim kolegama i kolegicama zato što smo zajedno nastojali u da e, žene učinimo protagonistima gospodarskog oporavka. Ja sam pažljivo proučila vanjske faktore koji predstavljaju prepreku za žensko poduzetništvo koje je u Europskoj uniji na razini od samo 30%. Proces ženske emancipacije e, je žene tijekom stoljeća dovelo do toga da se moraju boriti zbog jednakog tretmana. A do toga žene još uvijek nisu došli, još uvijek nemamo jednakost u svim područjima. Jedna od najvećih prepreka koju danas vidimo, zbog koje smo osjetili potrebu za sastavljanjem ovog izvješća, e, tu su ekonomski razlozi, psihološki razlozi. Žene su prečesto žrtve starih stereotipa zbog kojih su e, u marginalnim ulogama, vrlo rijetko u vodećim ulogama žene moraju misliti na obitelj, na starije osobe, na djecu, kao da je majčinstvo nešto što je prepreka, a ne ostvarenje prirodnog životnog ciklusa. E, bez obzira na veliki broj direktiva zbog kojih je zabranjena diskriminacija na temelju spola, što se tiče e, jednakost tretmana, i pristupu financiranja žene su vrlo često žrtve diskriminacije kad žele pristupiti kreditu. E, zato trebamo mlade educirati i moramo ih naučiti što to znači e, voditi biznis. E, tekst o kojem ćemo glasovati sutra usredotočuje se na pet glavnih tema. Kao prvo, balans između privatnog života i e, posla. To je nažalost jedna od kočnica e, za žene e, na putu prema vođenju vlastite tvrtke. Mislim eh, da moramo imati pravu racionalizaciju mogućnosti da europski fondovi stave na raspolaganju ženama bolje instrumente za eh, skrb za starije i za čuvanje djece. Kao drugo vjerujem da razmjena dobrih praksa, umrežavanje i edukacija u poduzetništvu su važni elementi eh, i zato treba razviti europsku platformu za žensko poduzetništvo. Prava prepreka u trećem poglavlju za žene je e, pristupanje, odnosno dostupnost kredita. Mislim da trebamo imati bolju provedbu direktive e, za jednakost u pristupanju uslugama. Žene moraju sve klijente tretirati na isti način, a ne dati prednost muškim investicijskim projektima. I još jedno poglavlje, ja vjerujem da poduzetnička kultura treba biti e, data mladima od samog početka. Trebamo e, ih e, ohrabriti i dati im više znanja u pogledu financijskog sektora. Žene ne trebaju samo raditi u društvenom sektoru, nego i u sektoru zelenog gospodarstva i novih tehnologija. Predsjedavajuća, budući da više nemam vremena na spolaganju, pozivam sve vas da podržite ovo izvješće za inkluzivnu Europu. Zaključujem riječima oriane Falači, to je talijanska spisateljica koju ja obožavam. Ona je rekla, biti žena je fascinantno, to je pothvat koji zahtjeva hrabrost, to je izazov od kojeg nikad nije dosadno. Tražim od svih kolegica da im nikad ne bude dosadno kao što ni meni nije. Hvala. Hvala gospođo Matera. Sada riječ dajem gospođi Barbara. Hvala, hvala gospodine predsjedniče. Prije svega čestitam eh, kolegici Matera na izvrsnom izvješću. Hvala vam. Radi se o vrlo važnom pitanju i slažem se da moramo pomoći ženama da eh, povećaju svoj poduzetnički duh. To je prije svega potencijal za rast i ekonomski razvoj, ali ne samo to, to je i način na koji žene mogu e, doživjeti ispunjenje kao ljudska bića i to moramo podržati. Moramo dati e, poticaje ženama u izgradnji karijera e, kao poduzetnica. Nažalost, postoje prepreke i to je ovo izvješće vrlo dobro pokazalo. Jedna vrlo važna prepreka jeste pristup financiranju. Moramo stvoriti prave e, uvjete i moramo stvoriti uvjete za pristup e, financiranju. Isto tako e, pozdravljam prijedlog um, korištenja alata umrežavanja. Što se tiče socijalnih poduzeća, to su naravno važna poduzeća gospodarstva, ali to nisu jedini alati koje imamo na raspolaganju kad se radi o promoviranju poduzetništva među ženama. To nije jedini alat koji je na raspolaganju ženama to kažem kao zastupnica ovog parlamenta. Mislim da je ovo izvješće izvrsno, želim ga podržati i e, glasovat ću za njega. Hvala predsjedniče. Sljedeći e, govornik, e, gospođa Pelč Što se tiče ovog e, izvješća, mislim da je E, promicanje jednakosti e, vrlo važno e, i to u svim državama članicama. Stoga ovo izvješće od velike važnosti. Moramo ženama olakšati pristup financiranju, e, moramo ukloniti administrativne prepreke, ali i druge prepreke koje im stoje na putu. Države članice sustavno moraju revidirati sve politike i mjere kako bi e, olakšale e, ženama sudjelovanje u svijetu poduzetništva. Isto tako, poduzetničko obrazovanje može nam poslužiti da osiguramo iste prilike, jednake prilike ženama i muškarcima. Na kraju želim čestitati izvjestiteljici. Zahvaljujem, gospođa Tomaš. Poduzetništvo i poduzetnički mentalitet moramo poticati i kućnim odgojem i kroz obrazovni sustav među svim uzrastima i pripadnicima oba spola. samo tako europska ekonomija može očekivati budući rast i ostanak na svjetskom vrhu. poduzetništvo je među ženama nešto slabije rašireno nego među muškarcima i tu leži ogroman potencijal no nipošto ne mogu podržati preporuke koje pozivaju na dijalog među institucijama u cilju utvrđivanja najboljih načina kako da se provedu politike ravnoteže između poslovnog i privatnog života kao i ravnopravna raspodjela obiteljskih odgovornosti. to nije posao institucija ni političara obitelj je najintimnija ljudska sfera u kojoj odluke moraju donositi žena i muškarac u dogovoru sa svojom djecom a ne politika. granica uplitanja politike u živote građana mora se znati a ona je u ovom izvješću prijeđena. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Zahvaljujem eh, gospođi eh, Matera na obavljenom poslu. Željela bih eh, istaknuti da ako govorimo o poduzetništvu i o samozaposlenima moramo reći da tu postoji velika nejednakost. Ženama su ove mogućnosti manje atraktivne nego E, muškarcima. Osim toga, one rade u sektorima u kojima postoji manja dodana vrijednost. Osim toga, suočene su s problemima E, pronalaženje ravnoteže između e, poslovnog i privatnog dijela života. Međutim, ovdje postoji ogroman potencijal i zato je potrebno bolje analizirati situaciju, potrebno je definirati bolju politiku, e, osigurati financijska sredstva za rješavanje i prevladavanje problema. Osim toga smatramo da je neravnopravnost e, nešto što ne ide samo na štetu žena. E, svi e, gubimo zbog toga, ne samo žene i zbog toga o tome moramo voditi računa i nešto poduzeti. Zahvaljujem. Sljedeći govornik, izvolite. Zahvaljujem. U brojnim situacijama uvidjeli smo da žene trpe zbog neravnopravnosti. E, međutim, rješenje i lijek za sve ne može biti samo poduzetništvo žena. E, rješenje moramo pronaći e, upravo u onome što je dovelo do problema. E, moramo osigurati kvalitetna radna mjesta. Radna mjesta ne smiju biti e, nesigurna. E, moramo osigurati veću razinu ravnopravnosti jer na te ćemo način omogućiti i poduzetništvo žena. Moramo imati stabilna radna mjesta ukloniti diskriminaciju i kvalitetna radna mjesta u obrazovanju, zdravstvu i drugdje. Nažalost, to nije trenutačno trend u europskoj politici, ali to zaslužuju svi naši radnici. Hvala. Sljedeći govornik, izvolite. Kao što znate, e, kaže predsjednik, E, imamo daleko veći broj govornika, ali ćemo osigurati da govori barem jedan predstavnik svakog kluba. Nažalost ne mogu prihvatiti daljne govornike, ali e, želim istaknuti da su svi klubovi imali priliku e, govoriti, odnosno barem jedan njihov predstavnik. Gospodin povjerenik ima riječ. Zahvaljujem. I ja bih na početku zahvalio gospođi Emetera e, na trudu koji je uložila u ovaj izvještaj. Kao što smo čuli i kao što znamo, mala i srednja poduzeća su pokretač rasta i razvoja u europskom gospodarstvu. Kako bismo iskoristili potencijale, moramo e, iskoristiti kreativnost i poduzetnički duh e, svih naših radnika i muškaraca i žena. Poduzetništvo je popularnije među muškarcima nego među ženama. 63% e, žena je reklo da nisu razmišljale o pokretanju vlastitog posla za razliku od 52% e, muškaraca. Osim toga postoje određeni stereotipi i postoje poteškoće što se tiče pristupa poslovnim i financijskim mrežama i upravo zato je uloga obrazovanja iznimno važna. I zato je važno da države članice uključe učenje za poduzetništvo u sve razine obrazovanja. E, studije pokazuju da se žene razlikuju ne samo po motivaciji za e, poslovanje i poduzetništvo, nego i u načinu na koji vode poduzeća žene e, ulaze u kalkulirane rizike i zato e, su izložene e, manjoj razini rizika propasti poduzeća, ali unatoč tome imaju poteškoće što se tiče pristupa kreditima. Jedna mogućnost za pronalazak rješenja je Eh, uvođenje drugih eh, modela i određenih eh, primjera koji su povezani sa mentorstvom i potporom. Potrebno je potaknuti žene da uđu u svijet poduzetništva. U tu svrhu komisija je poduzela određene mjere. Osnovala je mrežu ženskih veleposlanika za poduzetništvo i uvela mentore, ali želimo učiniti i više. I zato smo otvorili E, odnosno kanimo otvoriti platformu za žene koje žele pokrenuti vlastiti posao. Tu će postojati mogućnost za obrazovanje i umrežavanje. E, to će biti one stop shop za žene poduzetnice. Tu će moći stupiti u kontakt s drugim organizacijama, povezati se i pronaći informacije o financijskim sredstvima. Zahvaljujući pilot projektu parlamenta želimo povećati pristup alternativnim izvorima financiranja Eh, putem eh, kreiranja mreže eh, ženskih poslovnih anđela. Osim toga, iznimno je važna uloga žena u društvenom poduzetništvu. Tu imamo skupinu stručnjaka koja surađuje sa zainteresiranim subjektima kako bi se poboljšalo socijalno, odnosno društveno poduzetništvo u Europi. Svi mi znamo da je potrebno stvoriti okruženje u kojem žene mogu maksimalno iskoristiti svoj potencijal i postati poduzetnice. I upravo zato trebamo surađivati s državama članicama kako bi se uspješno riješila pitanja brige za djecu i brige za starije. Europi trebaju svi talentirani ljudi koje ima i zato vas uvjeravam da će Europska komisija i nadalje ulagati napore i poticati poduzetništvo žena, a uz pomoć e, parlamenta vjerujemo da ćemo ostvariti ciljeve. Zahvaljujem. Zahvaljujem gospodine povjereniče.